Hvala vam gospodine predsjedatelju, hvala svim zastupnicima i zastupnicama koji su sudjelovali na ovom saslušanju. Hvala vam svima na vašim pitanjima, bez ikakvih izuzetaka. Nastojao sam odgovoriti na svako od njih najbolje što sam znao. Ono što vam mogu zajamčiti jest da sam entuzijastičan i želim raditi na razvoju zadataka koje mi dodijelio gospodin Juncker. Čvrsto vjerujem u borbu protiv klimatskih promjena. Čvrsto vjerujem da Europska unija može biti predvodnik u zelenom rastu. Doista to vjerujem. Vjerujem da možemo biti lideri u području obnovljivih izvora energije, da možemo razvijati tu industriju u Europskoj uniji i da možemo uspostaviti e, našu industriju bez obveze da e, osnujemo industriju u trećim zemljama, već da takva postrojenja otvaramo u Europi. I na kraju, mislim da smo mi, evropljani, sposobni imati energetske mreže koje će biti potpuno povezane, te unutarnje tržište koje će funkcionirati na transparentan način. Svemu tome ću se posvetiti. Um, računam na podršku podpredsjednice komisije, koja će također koordinirati rad sa ostalim povjerenicima. No, iznad svega, dame i gospodo, želim računati na suradnju s ovim parlamentom. I znam kako je to i ja sam bio zastupnik u ovom parlamentu. 13 godina sam sjedio u ovim klupama, znam ono što parlament želi, to sam ja tražio dok sam sjedio na vašim mjestima i sada je trenutak, ako mi vi date povjerenje, ja ću vam to povjerenje vratiti. Želim biti transparentan s parlamentom. Želim provesti studiju učinka svakog prijedloga, studije koje će biti vrlo ozbiljne i vrlo stronge, i sa gospodarskog, socijalnog e, gledišta i gledišta zaštite okoliša. Želim da savjetovanje sa građanima bude stalno, da bude strogo i da bude jasno. No iznad svega želim da parlament bude uključen u procese pripreme projekata komisije od samog početka. Želim da radimo rame uz rame, da zajedno tražimo kompromise, zato što su izazovi pred nama iznimno složeni. Moramo biti lideri u borbama protiv klimatskih promjena. Moramo na sastancima u klimatskim promjenama govoriti samo s jednim glasom. Moramo nastupati jedinstveno kad kupujemo gorivo. Moramo pokazati da je Europska unija više od sume 28 zemalja članica i ja obećajem da ću nastojati raditi u tom e, smjeru. Odbor ITRE je saslušao jednu povjerenicu, odbor ENVI drugog. U, komisiji, u Europskoj komisiji se nalaze odlične osobe u novoj komisiji. I moramo svi zajedno raditi. I to na koordiniran način. Znam da neki od vas imaju sumnje u tome e, oko toga kako su organizirani resori. No, vjerujte mi, bit ćemo koordinirani i uravnoteženi od početka, bit ćemo ambiciozni i siguran sam da ako budemo uspjeli uspješno surađivati, da ćemo uspjeti uspješno odgovoriti i na pitanja koja su pred Europskom unijom. Budući naraštaji zaslužuju čisti okoliš, okoliš bogat bioraznolikošću. Ne smemo im ostaviti e, klimatske katastrofe koje su rezultat naše pasivnosti. 25 milijuna nezaposlenih evropljana trebaju konkurentnu europsku industriju, trebaju gospodarski rast, trebaju da, naše, da naši propisi o zaštiti okoliša prate taj rast. I zbog toga riječ je o teškoj ravnoteži i nije ju jednostavno ostvariti. Svjesna sam izazova koji sam preuzeo na sebe i jamčim vam da ću to učiniti. A to ću učiniti samo uz vašu pomoć. Uz pomoć svih vas. I zbog toga, ako mi date vaše povjerenje, bit ću vam na raspolaganju u potpunosti. Hvala vam na pitanjima, na ovom saslušanju. Uh, Hvala vam lijepa, gospodine kandidatu za povjerenika. Uh, držali smo se predviđenog vremena, međutim imamo nekoliko informacija. I moj kolega Lavija ima informacije za odbor NB. Hvala ja sam se htio zahvaliti svim zastupnicima i kandidatu za povjerenika. Dakle, zahvaljujem se svima na pitanjima i na odgovorima. I htio sam reći koordinatorima odbora ENVI da će naš sastanak se održati sutra ujutro od 10 do 11.30. To će biti zajednička procjena od 11.30. Nadalje bit će zajednički sastanak koordinatora odbora ENVI i odbora ITRE za e, konačno vrednovanje kolega Budek. Evo informacije o sastanku za odbor ITRE, o sastanku koordinatora. Međutim, još važnije, jer ovo o sastancima koordinatora znate, naše sljedeće saslušanje je sutra u 13.30. Zahvaljujemo se i europljanima koji nas prate putem interneta putem web stranica Europskog parlamenta. Hvala svim prisutnim zastupnicima i kandidatima eh, tu za povjerenika. Hvala.